članku 201. To se smatra usvojenim. Još jednom eh, priopćenje. Nadležne francuske vijasti obavijestili su mi da je gospođa eh, Christine Revo Bonnefoy izaberana umjesto Arlema Dezira sa stupanjem na snagu od 9. travnja. U skladu s izbornim pravilnikom i statutom Europskog parlamenta Europski parlament prima na znanje izbor gospođe Revo od 9. travnja 2014. godine. Želim novoj kolegici dobrodošlicu. Podsjećam vas da prema unutrašnjem pravilniku da sve dok se njezin ne, njezine akreditacija nije u potpunosti provjerena da će ona se smatra da ima sva puna prava, dakle uživa sva puna prava. Prelazimo sada na raspravu s prvom točkom današnjeg dnevnog reda. To je zajednička rasprava o bankovnoj uniji. Izvješće Hokmark, e, okvir